<clears throat> Imate dnevni red današnjeg sastanka. E, počeli smo jutro sa sastankom koordinatora, a izvjestitelji će nas obavijestiti o temi tog sastanka. Za slučaj da nitko nema primjedbe o dnevnom redu, dat ću vam samo i još e, neke e, podatke kako bih ih nadopunio naš informativni bilten. Možda vi eh, svi ne znate da je naš kolega Salvador Gariga eh, se eh, osjećao loše, nam je pozlilo mu je nakon sastanka plenarne sjednice u Strasburu i tri dana je bio u bolnici. On je sada ponovno dobro i u ime cijelog odbora za proračun želim mu da se sasvim oporavi te e, mu poručujemo da želi da nam se opet vrati što je prije moguće. Moramo također ispričati i Giovanni Laviju. On je izvjestitelj za proračun 2013. Nažalost, Giovanni je preminula majka te je sada u svojoj zemlji u pripremama za e, pogreb. U ime našeg odbora upućujem mu sučut. E, nadalje, e, sada se želim okrenuti moćnoj Europoj pučkoj stranci i e, zamolit ću ih da mu kažem da bi bilo dobro da netko iz e, redova e, Pučana govori o dnevnoj točki, točki dnevnog reda broj 13, dakle o odjelima proračuna. Ako to nitko drugi ne bude mogao napraviti, ja ću to učiniti sam, ali bilo bi bolje da to bude netko iz Europske pučke stranke. I još jedna stvar danas poslije podne ćemo proučiti odluku Europskog suda o e, onome tko ima ovlast potpisati godišnji proračun. Naš e, pravni, gospodin Benera, je stavljen na raspolaganje e, odboru za proračunski nadzor kako bi to e, razradio, a e, zapravo e, sud ovdje je u skladu s mišljenjem parlamenta. oni koji su ovdje već dugo osjećaju se da od prije potpisivanja rimskog ugovora da taj spor postoji i eto kako se to konačno riješilo taj spor bilo bi dobro da mu posvetimo malo vremena. Ako nitko nema ništa drugo reći o dnevnom redu. E, mogu vam samo reći da možete pogledati sve druge novosti na našem biltenu. Oko 11 sati dodaje doći će ovdje grupa posjetitelja, njih je pozvao Rainer Bege, koji će vrlo vjerojatno biti s njima. Oni dolaze iz Njemačke savezne države Šlesvik, holstein baš kao i kolega Bege. Zapisnik e, sa sastanka 5. rujna bit će usvojen ako nitko ne uloži nikakve primjedbe do kraja današnjeg sastanka. Priložem da odmah pređemo na petu točku dnevnog reda, gdje će naši izvjestitelji dati prijedlog e, za nacrt proračuna za 2014. godinu. Napominjem da Anne Jensen, koja je dio odbora, delegacije odbora za proračun koja odlazi u Vilnius, da će ona morati otići prije kraja jutrošnjeg sastanka E, zato ćemo nju najprije osloboditi, a ostali koji odlaze na, u Vilnius ostaće malo dulje kako bi prisustovali cijelom sastanku. Prema tome odmah dajem riječ Ane. Hvala predsjedavajući. Proračun za 2014. godinu jest proračun s puno mjera štednje. Čak i e, proračun što ga je predložila komisija je 5 ili 6% manja od ovogodišnjeg poračuna. Mislim da je to nešto što svi moramo jasno reći. Govorimo ovdje o proračunu koji se smanjuje. Taj, e, to smanjivanje odražava se u višegodišnjoj financijskom okviru kao i o sporazumu o okviru za proračun u sljedećih sedam godina. Došlo je do čitavog niza rezova što ih je učinilo Europsko vijeće. Europsko je vijeće dalo prijedlog za proračun za 2014. godinu početkom rujna. Nije se radilo o ogromnim rezovima kao što se to radilo nekada. Radilo se o 0,2% o preuzet, pre, smanjivanja preuzetih obaveza i e, mogućnost da se uđe u e, neke ugovore. Međutim, ministri financija uvijek su se jako bavili onom temom koliko oni moraju izdvojiti iz vlastitih proračuna eh, europskom proračunu, tu su oni smanjili izdvajanje za 1%. Možda to ne izgleda jako puno, međutim u velikoj mjeri podriva mogućnosti Europske unije da podmire plaćanja. Morat ćemo se svakako baviti tim pitanjem kada budemo govorili o proračunu za sljedeću godinu <clears throat> kada ga dakle, parlament bude proučavao. Protekli vikend proučila sam 1880 amandmana što su uložene na poziciju vijeća o nacrtu proračuna 400 i nešto što su uložili odbori, 500 e, i nešto što su uložili klubovi zastupnika i 800 i nešto što su ih e, uložili pojedini zastupnici. Vidimo da e, se tim amandmanima ponovno vraćaju dakle da se restaurira stari proračun, stari nacrt proračuna. Kaže se u nekim amandmanima, ove ovaj razvoje prihvaćamo, ali odbori i klubovi zastupnika ponekada traže da se ide i dalje od onoga što predlaže komisija. Razmotrili smo situaciju e, s predstavnicima različitih klubova zastupnika. Mislim da smo se sada gotovo usaglasili, iako postoje određena otvorena pitanja koje moramo dublje razmotriti. Dopustite mi da se najprije pozabavim pitanjima plaćanja, gdje je Europsko vijeće najviše srezalo sredstva. Postoji problem već ove godine da se nije izdvojilo dovoljno sredstava za plaćanje računa što ih mora podmiriti Europska unija. A najveći problem leži e, u strukturnim fondovima jer prema strukturnim fondovima projekti, e, da, bilo da se radi o gradnji cesta ili nečeg sličnog, to su sve projekti koji se rade na dugi rok i, i jedne godine e, se sklapaju ugovori, a u kasnijim godinama stižu računi za plaćanje sedmogodišnji e, okvir Europske unije uvijek ukazuje na to da se pred kraj stvara više računa. A e, ministri su u vijeću obećali nekim zemljama, Poljskoj, Rumunjskoj i tako dalje, da će platiti neke projekte. Međutim, kada su počeli stizati računi za te iste E, projekte ne žele ih platiti. I sad oni odjedanput daju neke političke podatke. Jako smo se žestoko borili tražeći od vijeća da plati ono što mora platiti. Imamo izmjenjene proračune od 17,5 milijuna, još uvijek preostaje, milijardi, još uvijek preostaje 4 milijarde e, gdje vijeće to mora pokriti, to je e, manjak za ovu godinu. Međutim, o tome se može odlučivati isključivo kvalificiranom većinom, a o nekim stvarima se u vijeću odluče jednoglasno i znamo da neke zemlje nikada neće na određene stvari pristati. Takva je dakle situacija za ovu godinu. A što je sa sljedećom godinom? Službeno komisija je rekla da ako sljedeće godine dobiju e, puni iznos do e, e, plafona MFF-a, da će onda napraviti sve kako bismo došli do onog istoga što je napravljeno ove godine. Međutim, postoje i puno toga što nedostaje. Mislim da jednostavno moramo nastaviti razgovarati s komisijom da vidimo što je prava slika, što je prava količina. Iako mi je drago da će se e, pod litavskim predsjedništvom govoriti o tome i e, da će se organizirati radna skupina o plaćanjima kako bismo iznašli o kojoj se svoti u istinu radi. Mislim e, da e, vas moram posjetiti da su to obveze koje su preuzete prije puno godina, ali ti se računi moraju platiti. To e, tako se mora ponašati. Na sastanku koordinatora govorili smo o tome da moramo napraviti strategiju o plaćanjima kako bismo se barem osigurali da komisija dobije novac koji traži. Naravno, bilo bi dobro da možemo reći da ćemo moći tu podmiriti baš sve e, e, račune, ali e, moramo pokušati, o tome smo govorili na sastanku koordinatora, kako da pređemo taj plafon koji postoji za plaćanja i e, znači, ako to napravimo više, onda će to omogućiti i e, dodatna sredstva koja bi stala na raspolaganju. E, moram se vidjeti kako će se to točno izraditi, da li sa novom rezervom koja bi nam dala do 4 milijarde eura, ali isto tako E, treba vidjeti hoće moli se jednostavno trebati baviti instrumentom fleksibilnosti. Općenito mislimo da moramo imati čvrste pregovaračke pozicije po pitanju plaćanja kako bismo omogućili Europskoj komisiji da plati račune. Što se pak tiče e, preuzetih obveza, s obzirom na sve amandmane koje smo dobili, imamo problema u glavi 1a i broj 4. E, uglavnom se radi o politikama rasta, politikama vanjskih poslova. Gdje vidimo da odbori, klubovi zastupnika i pojedinačni zastupnici e, bi htjeli da dobijemo više nego li što e, nameće ovaj sputavajući višegodišnji financijski okvir. Mi u odboru za proračun smo odlučili se držati novih pravila igre. Moramo vidjeti kroz amandmane što možemo učiniti u e, glavi broj 1 govori se zapravo o tome da treba odmah izvojiti sredstva za istraživanje program Erasmus program Kozmo e, i oni su se o tome već sve dogovoreno sa zemljama članicama međutim e, i na vijeću će se o tome govoriti danas će komisija dati revidirani e, proračun kada dakle unaprijed izdvojimo sredstva, onda ti programi mogu početi ranije nego li što je bilo predviđeno. Međutim, drugi programi će se tada morati odgoditi. Ja sam predlagala e, neke stavke vezane za energetiku u okviru odbora ITRE. Međutim, moramo pričekati stav komisije o e, glavi 1b zapravo nema e, velikih promjena. Strukturni fondovi moraju se raspodijeliti po zemljama članicama. Postavljat će se pitanje za fond za najsiromašnije neki od klubova zastupnika žele ići i e, dalje od onoga što predlaže komisija. I tu se postavlja pitanje plaćanja unapred, <clears throat> dakle za inicijativu za mlade i e, kako će se to e, poslije isplatiti. To je dakle u jedan b bilo. Što se tiče poljoprivredne politike, tu problema nemamo s maržama. Neke je želje izradio e, odbor za poljoprivredu, traži se nešto i za pilot projekte i pripremne projekte, međutim ne mislim da će ova glava predstavljati problem. Mislim da e, po e, glavi trećoj zapravo povećavamo svote u odnosu na prijedlog vijeća o programima za kulture, programima vezane za e, sigurnost i pravosuđe. E, postoji određen broj agencija iz tog područja, e, policija, svi oni koji rade s izbjeglicama, zatim agencije koje se bave pitanjima <clears throat> zdravstva. a e, možda će se e, nešto morati i dodati jer neke agencije su dobile nove zadatke i zato im trebaju i nova sredstva kako bi mogli nastaviti s radom. Ali e, por, mislim da e, glava treća neće predstaviti problem. E, sada prelazimo na politike vanjskih poslova. Tu mislim da će biti jako puno problema da bi se ispunile želje kolega. Odbor za razvoj smatra da moramo imati isti proračun za siromašne zemlje članice sljedeće godine u odnosu na ovu godinu. E, čini se da e, to ne, nije zapisano u zvijezde u e, višegodišnjem financijskom okviru, jer tamo imamo ogroman rez za te svrhe. Pogledala sam e, što e, traži komisija i mi. E, mi tražimo za par stavki da se poveća iznos. Uzeli smo u obzir zahtjev odbora za razvoj po nekim stavkama da se napravi veća transparentnost o tome kako se troše sredstva. I odbor AFET za vanjsku politiku se traži više novca nego li što je e, dozvoljeno e, plafonom. Mi ćemo pokušati izvojiti nešto više sredstava. Govorila sam s velikim klubovima zastupnika i e, tražila sam da budu možda malo skromniji nego li odbor za vanjske poslove i da ćemo sve ovo riješiti. U svakom slučaju e, bit e, će e, rasprave o tome trebamo li prekoračiti maksimum ili ne. Neki klubovi zastupnika misle da moramo preći taj prag. Jedna, jedan klub zastupnika misli da ne. Ja mislim da bismo se mi E, morali ipak zatražiti za neke stvari više sredstava, na primjer za Palestinu. A e, izvješće revizorskog suda će uskoro biti objavljeno. Čini se da će sadržavati dosta kritika o raspodjeli sredstava. E, pre toma, prema tome moramo pažljivo pogledati prije nego li što zadržimo više novca. Toliko o kategoriji broj 4. Jako sam e, smanjila e, sredstva koja traže TV i AFET. I pogledala sam koji su prioriteti dva velika odbora. Zatim za administrativne troškove. Moram reći da gospođa Volmajer mora tu e, dati glavna objašnjenja. Moramo imati zajednički stav kada govorimo o drugim institucijama i o proračunu komisije. Međutim, ono što će predstavljati veliki problem jest predmet pred e, sudom koji će se uskoro riješiti o e, prilagodbi E, plaća. Vijeće će e, ako izgubi morati dati novac, e, međutim teško će se nešto moći napraviti ako novca ne bude bilo. I posljednja stvar o kojoj želim govoriti je općenito o agencijama. Što se tiče agencija, vidimo da je komisija razradila strategiju da objedini agencije. I rekli su u redu kada se govori o pitanjima e, gdje se trebaju napraviti rezovi od 5% među različitim europskim ustanovama. Dogovorili smo se o tim rezovima, svi moraju to prihvatiti, svi e, moraju prihvatiti činjenicu da će radni sati postati dulji te da će se kroz to trebati imati manje zaposlenika. Ipak mi ne mislimo da rast nekih agencija, da se ono mora isključivo u budućnosti financirati time što će se smanjivati e, druge agencije. Agencije imaju operativne troškove, ne kažem da ne možete naći rezove, niti ekonomije opsega, na primjer tako da se neke agencije spoje. E, odbor za proračun je prilično otvoren u tom smislu. Onda nam kažu ne, ne, ne, jer one su raspodijeljene po geografskom ključu i svatko želi svoju agenciju. Međutim, ako se agencije trebaju širiti, svaka se agencija treba procjenjivati po vlastitim zaslugama i e, tu e, mislim da postoji jedna stvar koju želim sada e, reći. Odbor Ekon zatražio je nova sredstva zbog nove agencije za reguliranje financijskih sredstava, a oni su našli novaca e, tako što su interno srezali e, neka sredstva za informatiku e, i informiranje i statistiku. I mislim da je to ispravan postupak. Pa je bilo dobro da drugi slijede primjer odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Nadalje, <clears throat> e, mnogi zastupnici, odbori i e, po klubovi zastupnika imaju i e, druge želje. Dobili smo čitav niz korisnih sugestija za naš posao. Rekli smo da nećemo možda isključivo slijediti stav komisije, međutim, e, za nas je ipak dobro da imamo informacije o stavu komisije e, kada se radi o pilot projektima i e, pripremnim projektima koji su dobili zapravo niske ocjene jer ih pokrivaju već postojeći programi. Ušli smo dakle u pojedinosti vezane za to, nismo sada to još u potpunosti riješili, ali ja ću pregovarati s klubovima zastupnika da se nađe određeno financiranje za pripremne projekte i pilot projekte. Nadam se da ćemo se moći složiti i da ostanemo i u okvirima E, maksimuma sredstava za takve vrste projekata i u okviru maksimuma za pojedine proračunske glave. Moramo također vidjeti e, kako se e, može nositi s eventualnim viškovima i trebamo tražiti transparentno transparentnost E, od zemalja članica o tome kako se prikuplja novac kroz carine i kako oni upravljaju vlastitim sredstvima. Ja mislim e, da e, ćemo morati u okviru našeg odbora imati raspravu o upravljanju vlastitim sredstvima. Jer izmijeniti stavke prihoda ne znači da ste na taj način riješili i rashode. To jednostavno se ne radi na taj način. E, nadalje postoje također pričupa za nenadane situacije. E, mislim da nju moramo e, koristiti sljedeće godine za Siriju jer tamo će se vjerojatno pojaviti vrlo velike potrebe. Morali bismo to razmotriti. Ovo su dakle najbitniji elementi strategije o, kojoj e, razmišljamo. Najvažnije od svega reći da moramo imati jaku strategiju po pitanju plaćanja. Nekad to nismo radili jer nismo smatrali da je to problem. Sada to međutim jest problem jer vijeće ne želi da e, e, se nađe u situaciji, odnosno komisija, gdje se plaćaju e, računi. Hvala, zahvaljujem se izvjestiteljici koja nam predlože vrlo jasnu strategiju, vrlo jasne ciljeve. S nama je glavni ravnatelj za proračun. Ako smo dobro shvatili, danas će komisija usvojiti izmijenjeno pismo za proračun za 2014. godine. Možete li nam, gospodin Žan, dati informacije? Da, hvala vam. E, Idućeg tjedna ćemo usvojiti to pismo, e, izmijenjeno pismo. Danas će komisija usvojiti izmjenu, e, odnosno amandman e, izmijenjenog proračuna koji se odnosi na sredstva. I sjećate se da se u tom ispravljenom proračunu broj 6 da je evidentirano smanjenje prihoda, vlastih prihoda, tradicionalnih prihoda a to s obzirom na prihode glede globa e, nas dovodi do situacije da e, što se tiče e, bruto nacionalnog dohotka trebamo povećati prihode od 1,7 milijardi eura. Prihodi od carina su smanjili za 10% spram predviđanja iz osobitog razloga E, što je bio jači e, učinak krize nego što je predviđeno, te isto tako uslijed koliko god to čudno bilo, e, zbog smanjenja prosječne prošle naplate carine. Dakle, i tu je uslijed krize došlo do poremećaja na razni uvoza. Morali smo isto tako izmijeniti, napraviti reviziju tog e, izmijenjenog e, proračuna broj 6, jer, su, jer je situacija takva kakva je u zadnje vrijeme bilo, mogla je samo potvrditi e, to smanjenje prihoda od carina, te moramo dodatno to izmijeniti i posegnuti za BND i prava eh, na carinu, eh, dakle za 1,4 milijarde eura. I eh, isto tako od globa, u globama se moramo poslužiti za šest, uzeti 600 milijuna eura. Dakle, to je nešto što će danas što dolazi danas e, iz komisije, dakle to popunjava sa informacije kojim raspolažemo u vezi sa 2013. godinom. Idućeg tjedna ćemo imati e, prvo e, izmjenjeno pismo projekta nacrta proračuna za 2014. Hvala vam. I također ćemo dobiti DAB 2 bis. Je tako? Da, tako je. Dakle, drugi kvart Eh, DAB2A, to će biti milijardu i devet. Da, mogu vam potvrditi da će eh, idućeg tjedna isto tako e, eh, 2 bis biti usvojen idućeg tjedna. Da, i u listopadu ćemo isto tako imati i za poljoprivredu to izmijenjeno pismo. Da, tako je. Dobro, hvala. Sad Ajder Gardija Sabal je tražila riječ. E, hvala vam, gospodine predsjedniče. Biću kratka. S obzirom da je naš izvjestitelj jako detaljno iz, objasnio gdje se na, čemu stojimo i e, na sastanku koordinatora vodila se rasprava, još jedna dodatna rasprava onome što bi trebala biti e, strategija parlamenta i mogu reći da većina prijedloga grupe socijalista da se nalaze u prijedlogu komisije. Naša linija vodilja biti imajući na umu da će e, proračun za 2004. biti 6% od 2013. i s amandmanima i instrumentima kojima raspolažemo, mi smo htjeli naći neki način da kompenziramo te redukcije smanjenja kako bismo ostvarili e, one stalne prioritete socijalista, dakle inovacija, gospodarski rast, otvaranje novih radnih mjesta, vanjska politika, suradnja, razvoj. A to je sve e, ispod onoga što je komisija htjela, odnosno parlamentarno povjerenstvo htjelo kako bismo bili e, važan E, čimenik na e, međunarnoj sceni. Zato smo e, podnijeli 140 amandmana i većina se odnosi na to. Ali što se tiče plaćanja, morat ćemo raspraviti ovdje u ovom odboru da vidimo koja će to biti strategija, odluke koje ćemo usvojiti za pregovore sa vijećem. Ono što mi predlažemo u ime kluba zastupnika s i D, jest da koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju, osobito e, ono što, e, sredstva za nepredviđene situacije, za žurnu situaciju, što je novo sredstvo i što predviđa 4 milijarde, 4 e, dodatne milijarde eura za plaćanje. Zašto želimo posegnuti za tim instrumentom? Pa jednostavno zato što je to izvjestiteljica rekla, to će biti potvrđeno idućeg tjedna kad bude e, održan sastanak s komisijom i vijećem. Naime, 2013. ćemo imati e, nepodmirene račune i će nam 20 milijardi eura. Naravno ne postoje još službeni, e, službene brojke, ali u kularima se spominje iznos od 20 do 25 milijardi eura. Dakle, instrument koji će nam omogućiti fleksibilnost, od, to je 500 milijuna eura, to nije predviđeno izvorno za plaćanje, ali problem koji iznosi 20 do 25 milijardi eura, to nećemo moći riješiti sa 500 milijuna eura, niti sa 4 milijuna eura. Iako 4 milijuna eura to je puno, ali to je samo petina problema. I mi, nažalost, ne raspolažemo s instrumentom koji nam omogućuje da idemo još dalje. Dakle, ono što mi hoćemo i što smo govorili već prethodnih godina, kada imamo probleme s plaćanjem, to je da Europska unija mora plaćati i podmirivati račun. Ne možemo prihvatiti da u regije, općine, tvrtke, sveučilišta da postoje nepodmireni računi, a oni su svi sudjelovali na, u programima koji, za koje smo se mi obvezali da ćemo ih podmiriti. Nije moguće da komisija ne raspolaže sredstvima kako bi platila te iznose, ali ne možemo tražiti 20 milijardi jer ne raspolažemo pravnim instrumentima kako bismo to uradili. Dakle, ono što je potrebno jeste ići do krajnjih granica onoga što nam zakon dopušta. Naći koju milijardu ili dogovoriti se jednostavno između političkih e, klubova zastupnika, no opet to ne bi imalo smisla nikakvog jer ne bi bilo dovoljno. Ne možemo tražiti samo jednu milijardu, možemo tražiti četiri. To je važno za sta, znati stav parlamenta prije trenutka kada ćemo sjesti i pregovarati s vijećem. Što se tiče obveza, postoji neki dogovor, nijanse, detalji koje treba riješiti. Sad trebamo razmišljati i osmisliti strategiju. Koja će biti strategija parlamenta, naš stav e, prema vijeću? Ja mislim da vijeće ne želi pronaći te novce. Međutim, parlament parlament ne može ignorirati ono što je obvezno. Zakon nas obvezuje da podmirimo te račune. Što se vijeća tiče, izgleda da je već jedna pozornost, jedna, jedna država članica privukla pozornost na preuzete obveze i to je važno. Treba parlament ponovno zatražiti da računi budu podmireni. Treba će vidjeti da li ćemo idućeg tjedna na sastanku sa svijećem i, i komisijom dobiti neke konkretne informacije, započeti pregovore i znači rješenje. To smo često govorili, to nije samo problem parlamenta, treba platiti, podmiriti račune. E, postoje države koje imaju prekomjerne deficite, koje imaju probleme, e, a njima opet trebamo dati najviše E, prema njima imamo najveće obveze. Dakle, mi ništa ne rješavamo ovdje, već samo produbljujemo probleme. Mislim da vijeće mora shvatiti da moramo riješiti to e, situaciju. Dugujemo 20 milijardi državama članicama, sveučilištama, sveučilištima, tvrtkama. No dobro, nadam se da ćemo idućeg tjedna naći rješenje. Hvala. Ajde, gospodin Arton. Velika hvala na rezimeu. Imam dvije opaske. Izgleda da države članice sve više e, zloupotrebljavaju e, regionalne fondove. Revizorski sud je utvrdio da postoje e, nepravilnosti, no gospodinu Van Rompuju se to ne sviđa jer treba imati pozitivan pristup. Dakle, ja sam jako zadovoljan radom revizorskog suda no e, trebalo bi da budemo e, oprezni unaprijed, nego a da se ne nalazimo u situaciji kad moramo posterior ispravljati stvar. No, sada ima svakakvih e, troškova koji se odnose na strukturalne fondove, regionalne fondove i bilo bi dobro biti oprezan unaprijed, a ne kasnije naći u situaciji kad ćemo morati brisati suze. Još jedna stvar, Kaže se da je potrebna veća transparentnost glede e, troškova izdataka, no i vi i vaš kolega Mulder e, podnijeli ste amandman kako biste izbjegli tu transparentnost. Ja to ne razumijem. Hvala. Hvala, cijeljeni kolega. A Njenson je tražila riječ, no želite zaključiti ili... Pa ja sam e, htjela postaviti pitanje Izvolite. E, to se ticalo e, izmijenjenog e, proračuna i frontloadinga, prebacivanja novca. Što je s tim? Prebacivanje novca za istraživanje, razmus i tako dalje. A, idućeg tjedna, dobro. Da, ono što nam je rekao gospodin Žan jean a, tu je, dakle, evo ja pod njegovim nadzorom govorim, dakle, ovo pismo koje će uzeti u obzir e, i frontloading, dakle, zbir novih e, elemenata koji se odnose e, višegodišnjeg financijskog okvira, bit će usvojeni od strane kolege idućeg tjedna, a isto tako i druge druga tranša e, izmijenjenog proračuna za 2013. godinu i tu se radi o izmijenjenom e, proračunu broj 8. Eto. Dobro. Hvala vam predsjedniče. Imam nekoliko pitanja koje vi želim postaviti nastaviti. Kao prvo, Alijansan je rekla da ste vi, gospodine predsjedniče odbora, e, vjerojatno osoba koja ima e, nekih e, ideje u vezi s vlastitim resursima. Ja sam zaintrigiran. E, nadam se da se može nešto učiniti glede naših vlastitih resursa, ali manevarski prostor baš i nije veliki, jer ako ćemo poštovati MFF e, sporazum, e, onda smo u problemu. No, želio bi da nas prosvjetite malo, prosjetlite s tim u vezi, to bilo jako interesantno. Zatim imam dva pitanja za komisiju. Najprije, pred sudom došlo je do spora u dakle na predmetu koji se odnosi na plaće, da li znamo išto više s tim u vezi, dakle e, da li e, ima tu nešto o povećanjima 2011. E, i 2012. da li to trebamo platiti, isplatiti 2013. ili 2014. da li raspolažemo s dodatnim manevarskim prostorom, da li nam neko može dati neke dodatne ideje u vezi s tim, odnosno detalje, jer za 2013. Može, to može biti stvarno pretežak prekomjerni teret za platiti i ne znam kako ćemo to. To je problem isto i za ovaj odbor, e, za komisiju, ali i za, za Europski parlament. Jer e, stvarno e, teško smo, veliki smo trud utrošili da se, da se spustimo na razinu inflacije, ali ako moramo još te dodatne troškove podnijeti, onda ne znam kako ćemo. Dakle, molim komisiju da nam kaže na čemu smo, ja bih vam bio jako zahvalan. I konačno, znamo li išta o troškovima e, koje će poroditi zakašnjeli troškovi. Naime, ukoliko sam dobro shvatio, već smo u situaciji kad ne stižemo plaćati na vrijeme određene e, račune. Dakle, koliko to nas košta, koliko imamo e, globe, kamate, da li nam neko može reći koji, koliki je to trošak. To bi i politički bilo jako zanimljivo znati za, s obzirom na tešku situaciju u vezi plaćanja na kojoj se, u kojoj se sada nalazimo. Hvala. Hvala, Gorane. Odmah ću odgovoriti na pitanje koje ste e, postavili u vezi s vlastitim resursima. Postoje dvije različite stvari, ali one se mogu zbrojiti e, i ulaze u isti politički cilj. Kao prvo, mi smo u razmjeni mišljenja između triju institucija, koja se odnosi na uspostavu na visokoj razini jedne skupine koja će raditi na reformi e, sustava financiranja europskog proračuna. Dakle, kao što znate, to je jedan jako važan dio MFF-a. To je predviđeno dakle, e, jesen dakle, da se uspostavi ta grupa na visokoj razini e, dakle, idućih, idućih tjedana. Biće ravnopravno zastupljeni članovi te skupine, dakle predstavlja tri institucije i mi moramo na najvišoj razini ovih tri institucija dakle razmjenjivati mišljenja o broju, sastavu, predsjedništvu i e, programu. Prilikom posjeta u Vilniusu sutra imat ćemo prigodu raspraviti E, o tome s predsjednicom e, e, Litavske republike koja je jako dobro upoznata s tim jer je bila bivša povjerenica za proračun i to je dakle uslijed inicijative predsjednika Šulsa Šulca pokrenuto. Dakle, imat ću još prigodu o tome raspravljati na sastanku koordinatora. A paralelno s ovim svim, istovremeno kako bi se naglasio politički pritisak e, na uspostavu te, e, na osnivanje te skupine na viskoj razini i e, raspravu o vlastnim resursima, ja sam predložio da ove godine po prvi put na Kobu i na plenarnoj da se povede rasprava o stavci prihoda u proračunu iako znamo da e, što se tiče prihoda proračuna, pravne ovlasti parlamenta su jako slabe. Radovi, rad koji smo započeli u okviru višegodišnjeg finanskog proračuna MFF-a i pregovori koji su vođeni u sklopu MFF-a e, o vlastim resursima su nas doveli do toga da steknemo dojam da ukoliko želimo imati iole ikakav, ikakvu potporu od strane vlada, barem nekih, od strane medija, od strane javnosti, onda je došao trenutak da iznesemo javno neke informacije koje su nepoznate. Kao na primjer, to da sustav doprinosa e, bruto nacionalnog dohotka, da je to degresivni porez. Što je jedna zemlja bogatija, to je njen doprinos europskom proračunu slab, manji, uz nekoliko izuzetaka. Dakle, najsiromašnije zemlje Europske unije e, proporcionalno e, s BND-om E, plaćaju više od najbogatijih država. Niko, nitko to ne zna i ako dođe do javne rasprave s tim u vezi, onda ćemo početi objavljivati te podatke, pokazivati tablice, organizirati, pokrenuti raspravu, natjerati kolege da reagiraju i to će zainteresirati javnost. Eto, to smo vjerojatno trebali i ranije raditi, no e, došli smo do te ideje onda kada smo shvatili koliko je iznimno teško uvjeriti određene vlade da se upuste u reformu tog sustava financiranja koji je u biti jako trom i zastareo. Eto, dakle, počeo od toga, naša izvjestiteljica koja je istovremeno izvjestiteljica sa Jean-Luc Deanom o vlastnim resursima e, MFF-a i izvjesteljica e, za proračun 2014. godine. Dakle, pomisla je da bi, bilo, e, da bi rasprava bila interesantnija ukoliko bi se podnijeli amandmani. Vidjet ćemo koji je pravni i politički doseg tih amandmana, vidjet ćemo što ćemo s njima učiniti ukoliko naš drugi klubovi zastupnica žele iskoristiti prigodu i dostaviti, podnijeti dodatne amandmane, mogu. E, nadam se da se shvatio da je ovo, da cilj ovoga svega pedagoške prirode. E, što se mene tiče, barem ja to tako tumačim, mnogo koordinatori i e, mogu imati drugčiji dojam. Više se ovdje radi o programu informiranja i objašnjenja, nego da se e, utječe, da se radi nešto na proračun za 2014. godinu. Dakle, nije cilj da se dodatno e, oteža i zakomplicira te pregovore koji i onako neće biti jednostavni. Evo, sada dajem riječ Elgi i prijateljima iz e, europskih pučana koji naravno imaju pravo glasa, a za onda ću zamoriti Rvea Žanžana da odgovori na Göranovo pitanje koje se odnosi na komisiju. Kao što je već dosta kolega reklo, a zahvaljujem Ani na ovoj prezentaciji, dakle suočeni smo smanjivanjem proračuna, to je vrlo teška situacija, radi se o stvarnom smanjivanju po prvi put u situaciji kad bi nam zapravo hitno trebalo više. I suočeni smo sa jednom ne baš jako odvažnom komisijom. Sad bih htjela preći na strategiju plaćanja i zašto nismo e, tako za to kao socijalisti. Mislim da e, je dobi e, da imamo problem sa ovom rezervom za hitne slučajeve. To je samo instrument za hitne slučajeve i to bi zapravo značilo front loading E, dakle nije zapravo prava, pravo rješenje za naše, naš problem na razini plaćanja i mi bi htjeli staviti radije e, e, komisiju pod pritisak jer to odgađanje što smo kao što nam je sada namjera nam donos, nas dovodi u probleme kasnije. Što se tiče preuzetih obaveza E, osobite probleme imamo sa glavama 1a i 4. E, imat ćemo povećanja e, za Erasmus i Kosmo a imamo i problem sa proporcionalnošću, odnosno htjeli bi drugčije rasporediti sredstva i htjeli bismo upotrijebiti do kraja marže E, jer po našem mišljenju 172 nije dovoljno. Samo da bi vam dala neke ideje o drugim e, e, točkama, na primjer o točki 1b, tu smo za povećanje, pomoć za one kojima je najpotrebnija, međutim zbog problema sa primjenom E, bili bismo za to da se povećaju e, preuzete obaveze. U točki 2 e, mi bismo podržali povećanje za ruralni razvoj. Kod točke 2 mi bismo mi smo najavili podršku, a kod četiri, kao što ste svi već rekli, tu smo suočeni s velikim problemima, ali osobito smo zainteresirani za fleks u DCI linijama. Još jednom imamo neke probleme sa smanjivanjem, smanjivanjem plaća. E, e, neke agencije e, su tu problematične što se ono što ste rekli sa E, ukupno mislim da nadam se da ćemo biti uspješni u tome. Hvala Olga, Dominik Rike. Hvala vam predsjedniče što ste nam omogućili da e, iznesemo stav EPP-a e o trenutnom stanju rasprave o proračunu. Što se tiče plaćanja koje je spomenuto od strane svih sudionika u raspravi, ja se neću vraćati na opis situacije koju je jako dobro opisala Ann i potpuno se slažemo s tim jer tu se radi o objektivnoj konstataciji. S druge pak strane ne slažemo se u potpunosti e, sa prijedlozima i rješenjima. Opći e, stav, e, polazni stav EPP-a jeste da se ide do maksimuma, do plafona i da se zajamči ta margina za hitne e, slučajeve, ali da se, da se ne koriste ta e, hitna sredstva. Zašto? Pa za dva razloga. Kao prvo postoji e, stalni opetovani problem plaćanja koje je na takvoj razini koja je znatno iznad od onoga što može biti stavljeno na raspolaganje ovim dijelom proračuna koji se odnosi na hitna, hitne situacije. Dakle, nema smisla. Ali još jedna stvar nije rečena, a to je što mi tu svoje adute koristimo. Dakle, tu se radi o našem vlastitom novcu koji koristimo za plaćanje. Ako koristimo tu rezervu ili fleksibilnost, e, sredstva za fleksibilnost e, koji e, u okviru novog sporazuma za višegodišnji financijski okvir, onda e, kreditiramo vijeće i zato što je dovoljna e, relativna većina. Dakle, mi darujemo na neki način svoja sredstva za podmirenje računa koji, koji ne bi trebao biti na taj način podmiren i ukoliko trebamo i dalje voditi raspravu o problemu plaćanja s vijećem, E, s ali da ne stavimo raspolaganje naša vlastita sredstva kako bismo pokrili jedan dio e, duga, to, to, to bi bilo važno. Dakle, što se toga tiče, stav EPP-a je razuman jer ne želimo ići dalje od e, granica i plafona. Svakako mislim da bi to bila dosta loša reklama u vrijeme u ovom E, izbornom razdoblju, ali istovremeno mislim da to nema smisla glede e, iznosa i glede samih instrumenata. Dakle, izgleda kao da mi e, sa svojim sredstvima plaćamo prošlogodišnje dugove. Mislim, to nema nikakvog smisla. Što, što se pak tiče E, preuzetih obveza mislim da moramo mora doći do e, sporazuma između kluba zastupnika. Što se tiče AA, slažemo se s pitanjem frontloadinga uh, i tu treba malo povesti raspravu o backloadingu. Dakle, jasno je, ne slažemo se s onim što je izvjestitelj rekao u vezi sa komunikacijskim mrežama koje nisu e, upisane niti u loading, niti u prioritet višegodišnjeg financijskog okvira. Što se tiče AB-a, poput svih ostalih, e, podržavamo znatno povećanje tog dijela proračuna i to je jak politički e, znak, ali nadam se da će se taj politički znak pretvoriti u proračunsku stvarnost i isto vrijedi i za zaposlenje mladih. Što se tiče točke 2, jako smo zabrinuti e, prijedlogom da se prelazi iz izravnog e, plaćanja u drugi stup, jer to pitanje izravnog plaćanja u svijetu poljoprivrede je jako osjetljivo pitanje, tako da moramo sačekati mišljenje nadležnog odbora i u komisiji. Što se tiče dalje točke 3 nemamo puno primjedbi, a što se tiče točke 4, e, jako smo zabrinuti ogromnom distorzijom između prijedloga komisije i e, nadležnih odbora i vijeća, no mi ćemo e, iznijeti prijedlog koji je ispod plafona, dakle malo ispod onog što je predloženo, dakle čak i onih 50 milijuna za Palestinu, E, iako znamo kako je stanje e, izvješća, ono što stoji u revizorskom sudu, izvješću revizorskog suda, mislim da ipak treba e, raspraviti se malo o tome. Dakle, evo, prijedim kraju. Naši stavovi u vezi s plaćanjem su uveliko različiti, jer mislimo da se tu radi o, o suštinskom problemu koji ne može biti riješen E, proračunom e, sredstvima iz 2014. jer tu bi, to bi išlo na uštrb naših vlastitih sredstava i je to treba tražiti mišljenje od nadležnih. E, što se tiče ostalih točaka, treba slijediti mišljenje izvjestitelja i nadležnog, nadležnog odbora. Hvala, gospodina Ranha. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Htio bih samo kratko komentirati ovo što je do sada rečeno. Najprije bih htio zahvaliti gospođi Jensen na radu, na njezinom radu, mislim da je vrlo važan. Htio bih podržati sve što je upravo rekao kolega Rike, ali kao i obično svake godine opet smo u problemima e, što se tiče odluke o strategiji plaćanja. Dakle, ovo što bih htio reći je nešto vrlo jednostavno. Prije nego što odlučimo bilo kakvoj strategiji, ono što nam treba je jasnoća. Moramo točno znati u kojoj smo situaciji, a to, a to znači moramo znati točan iznos tih računa koje moramo platiti, jer ne možemo odlučiti o strategiji i reći, evo čuli smo da će to biti milijarde, ali možda će to biti ovaj iznos ili onaj, ne. Moramo znati točne brojke, e, transparentno izračunate brojke. To vrijedi kako za zastupnike u parlamentu, tako i za naše građane. Moramo znati gdje smo. I kao što je rekao predsjednik, također moramo e, učiniti situaciju mnogo jasnijom što se tiče naših vlastitih sredstava. To je zapravo kamen, e, e, ključni element e, proračuna Europske unije jer ako tu e, ne učinimo izmjene nastavit ćemo isto kao do sada a bitno je da učinimo te izmjene moramo e, svima objasniti na koji način se dolazi do tih vlastitih sredstava dakle moramo otvoriti raspravu javnu raspravu sa svim zainteresiranim stranama i jasno izreći našu poziciju a to je da Europska unija mora imati vlastita sredstva a Europski parlament također mora poduprijeti E, mora nositi različite odgovornosti koje ima. Jedino tako možemo na jedan razuman način se suočiti sa našom budućnošću, jer nemoguće je objasniti normalnim ljudima kako se Europska unija uopće financira, kako ima, odakle joj sredstva. E, a da i ne govorimo o tome koliko je teško objasniti E, stvari kao što, kao što su e, e, eventualni izlazak Velike Britanije ili kako se proračunava E, ovo ili ono. Dakle, moramo doći, e, doći e, do, do korijena stvari. A što se tiče plaćanja, dakle, potrebna nam je transparentnost, moramo imati znanje, moramo znati kakva je situacija prije nego što odlučimo o strategiji. Moramo znati točno gdje smo. Hvala lijepa. Hvala, kolega. Želim reći da imamo ovdje posjetu delegacije iz Šlezvig Holštajna na poziv Reni Hogea i pozdravljamo ih i želimo dobrodošlicu. Vi ste e, upravo došli u trenutku kada vodimo najvažniju raspravu e, u cijeloj godini, a tu se radi o raspravi o nacrtu e, proračuna Europskog parlamenta budžeta za 2014. E, godinu. Dakle, čemu služi e, politika Europske unije, koji su prioriteti, eto o tome vodimo raspravu i počašćeni smo vašim prisustvom. Gospodine e, generalni ravnatelju, da želite dati neka odgovora na pitanja poput pitanja kolege Gorana? Da, hvala vam predsjedniče. Dakle, najprije ću odgovoriti na Goranovo pitanje u vezi sa kašnjenjem isplate plaćanja. Dakle, s tim u vezi mi smo e, privilegirali plaćanja onima e, kojima bismo u slučaju kašnjenja morali plaćati e, određenem globu. Dakle, usporili smo e, plaćanja onima u slučaju, kojima u slučaju kašnjenja ne bismo morali plaćati nikakve globe, to su države članice, i koje su nam neki način dale tu mogućnost kreditiranja. Dakle, nema e, nikakvih e, osobitih e, troškova kada se radi dakle o tom kašnjenju plaćanja. Dakle, mislim da se tu radi o jasnom odgovoru s tim u vezi. Što se tiče e, procedure, odnosno e, gonjenja pred e, sudom, Europskim sudom, danas imamo na raspolaganju mišljenje glavnog Odvjetnika suda za 2011. godinu. Sada moramo iznijeti svoj stav prema komunikejima imat ćemo na raspolaganju 3 e, do 6 mjeseci. Dakle, to će biti vjerojatno prije kraja godine i odnosit će se e, tek na 2011. godinu. No, ukoliko sud bude podupro glavnog odvjetnika i ako dođe do dakle dodatnih troškova morat ćemo nastojati sve institucije će morati nastojati platiti maksimalni iznos e, tijekom 2013. godine. To bi moglo biti napose olakšano e, zahvaljujući sporazumu o zamrzavanju plaća, e, zahvaljujući sporazumu do kojeg je došlo u okviru višegodišnjeg klinanskog okvira i prilagodbama za 2013. godinu, dakle to će stup na snagu u srpnju, dakle neće biti povećanja e, plaća krajem godine, dakle što se proračuna tiče to nam ostavlja određenu maržu, naravno to će biti nedovoljno i morat ćemo naći druga e, sredstva i to e, bit će na institucijama da dobro analiziraju situaciju i nađu rješenje za financiranje. A što se tiče e, pitanja gospodina Naranha e, i iznosa neplaćenih računa, želim reći dvije, tri stvari. Najprije, naše procjene su e, izrađene na temelju informacija koje, smo, koje redovito dobivamo od E, operatora, odnosno država članica i e, tu se radi o sredstvima kojima se zajednički rukovodi upravlja. A zatim, što se tiče plaćanja koja su pravno obvezna e, do kraja ove godine, mi sa 11,2 milijarde moramo biti u stanju podmiriti te troškove. Ja vam sad i ovdje ne mogu reći koliki će taj biti iznos krajem godine, kao što znate, svake godine, krajem godine, dolazi do velikog priljeva e, zahtjeva za plaćanje od strane država članica. Dobili smo procjene e, nekih namjera e, od određenih država članica, no sve to, kao što svi znamo, dosta neprecizno. Sjećate se, prošle godine raspravljali smo o e, procjenama koje su nam dostavile države članice, koje su nam davale iznos x, e, a dobili smo rezultat koji je bio e, iznos y i koji je naravno bio veći od onog iznosa x, ali s konstrukcijom koja je potpunosti drugačija bila. Krajem godine će doći, kao i inače, do e, iznosa e, sredstava koja treba predmiriti i koje taj iznos će biti prebačen na iduću godinu. No, glavno je saznati koliko, koliki će biti taj iznos. U normalnoj situaciji to je 5 do 6 milijardi, no e, krajem prošle godine smo već znatno premašili taj iznos, došli smo do 15-16 milijardi. E, koliki će taj iznos biti danas, e, teško mi je reći. Bilo bi dobro da e, raspolažemo još nekim dodatnim informacijama od strane državne, državnih uprava. No, imajući to na umu, možete slijediti razvoj situacije, jer svakog tjedna vam dostavljamo tablice sa stanjem plaćanja i informacijama o budućim plaćanjima. Eto, to sam htio reći za sad e, glede iznosa neplaćenih e, računa. Hvala. Hvala. Posjećam da ćemo idućeg tjedna također održati tripartitni e, sastanak u vezi s plaćanjima da bismo dobili precizne informacije. Monika Olmajer, imate riječ. Ja bih e, u vezi sa onim stavkama proračuna o kojima, sam se, kojima se ja bavim e, rado, rado pitala e, ravnatelja opće uprave o postupku, dakle nakon što je odvjetnik javno rekao iznio svoje stajalište čini mi se da je velika vjerojatnost da će europski sud u prosincu odlučiti da će e, e, spor dobiti komisija, a ne vijeće, što znači da ćemo biti suočeni sa svatom koje ćemo morati e, platiti. Vi ste sada rekli da će se mnogo toga se dogoditi 2013. Onda me sad zanima što znači riječ dogoditi. Da li to znači da ćemo imati izmijenjeni proračun? Da li se od institucija očekuje što se tu očekuje od institucija, kakvi transferi, jer što se tiče godine 2013. sva djelomična povećanja bi trebala biti izuzeta. Međutim, sad ispada da će se to morati platiti. 2014 ćemo morati u proračunu računati sa plaćanjima za 2011. a potom i za 2012. Ako budemo imali sreće, onda će e, E, presuda pasti 2013. E, tada bi za 2011. E, platili već 2013. E, Dakle, ja se nadam da ne moramo sada e, primjenjivati e, postupke e, opreznog trgovca kao što to vijeće od nas traži. Dakle, mi moramo i rizike predvidjeti u našem proračunu, a vijeće radi upravo suprotno. Europski to su visoke sume, u, samo u proračunu za Europski parlament, dakle visoke velike sume i zanima me da li je mm, da li, oni, da li komisija smatra da će se sve to e, postići sva ta plaćanja prebacivanjem sredstava i ako da kada e, to zapravo se ne smije dogoditi a nadalje ja se slažem sa kolegicama i kolegama da mi u parlamentu, a i druge institucije, barem djelomično e, moramo e, računati s tim već sada da ne bismo potpuno pali na, nos ako, dođe ta presuda. E, Dakle, ne želim da se dogodi da 45 milijuna moram e, nabavljati prebacivanjem sredstava i stavke u stavku. To ne bi bilo baš veselo. Dakle, e, htjela, bih jednostavno malo više znati o tome što se skriva iza, iza ove riječi koju ste upotrebili da će se tu 2013. mnogo toga još dogoditi. Dobro, dakle, gospodine generalni ravnatelju, Monika smatra da ste isuviše elegantni. Možete li biti malo brutalniji? Hvala. Prije svega o proračunu za 2014. godinu. E, mi smo e, složili taj proračun na osnovu prijedloga komisije, tako da smo u to uključili i upravne troškove E, kao i e, eventualna pozitivna sredstva. Što se tiče, e, dakle to smo napravili za 2011. i 2012. godinu. Vijeće je iz razloga koje mu pripadaju odlučilo srezati tu svotu. Dakle, to je dio pregovora o proračunu. Jasno je da ako je neovisni odvjetnik odlučio da stane na stranu onih koji su se žalili, e, to e, je daje dobre izglede da parlament dobije sredstva koja su bila skresana. Što se tiče proračuna za 2013. godinu, u mjeri u kojoj odluka suda e, za 2011. godinu bude na raspolaganju, e, ponavljam i dopunjavam, svaka e, institucija mora pogledati što ima u svojoj blagajni, ako se mogu tako slobodno izraziti. Ponavljam dakle da ponekada vidimo određene elemente koji još postoji među e, administrativnim troškovima i e, postoje obično i neka sredstva koja nisu e, iskorištena i to će se napraviti krajem 2013. godine sa retroaktivnim e, učinkom od 1. siječnja 2030 godine imate pravo da do toga neće doći jer e, su e, plaće zamrznute. Međutim, e, to se može iskoristiti ako se neka sredstva mogu tu uzeti da bi se nadoknadio neki manjak. A ako nema raspoloživih sredstava, moraju se tražiti drugi izvori financiranja. E, to će biti složena operacija s obzirom na e, činjenicu da je E, izmijenjeni proračun broj 2, izmijenjeni proračun broj 8, dakle ta dva izmijenjena proračuna 2 i 8 će u potpunosti pojesti e, sve raspoložive e, kredite za plaćanje i to do samog maksimalnog ograničenja. Prema tome trebaju se naći neka druga sredstva, ali nema puno raspoloživih sredstava. E, osim eventualno instrumenta za fleksibilnost. Radit će se o složenoj operaciji kako e, po pitanju instrumenta tako se mogu koristiti, e, isto tako i po pitanju vremenskog rasporeda. Kada će od toga doći s jedne strane sud se kasno izjašnjava, ali isto tako za izmjenjene proračune također postoje vremenska ograničenja. Nadam se da sam sad bio malo jasniji, iako nisam u potpunosti jasan, s obzirom da o e, rubrici broj 5 e, nemamo e, dovoljno, dakle za 5 nemamo dovoljno elemenata za sada. Gospođo Holtmar, moći vam dati više informacije kada budemo znali što je točno u odluci suda. a vidjet ćemo što je preostalo u blagajnama e, svake od naših institucija, ali ćemo naravno iskoristiti maksimalno ono što preostane. Hvala vam gospodine glavni ravnatelju. Bilo je jako dobro što ste nam dali te nadopune. Budemo li se našli u situaciji u kojoj će jedini način da se financiraju e, rashodi e, vezane za e, personal, da se to radi iz ovoga proračuna, to bi bilo nešto što bi bilo sasvim nevjerojatno. Međutim, vidjet ćemo to u sljedećih nekoliko dana. Ana će sad... Otići. E, u međuvremenu sam saznao da oni koji su trebali večeras e, odletjeti sa e, u Vilniju sa Estonian Airlinesom, direktnim letom Estonian Airlinesa, da dakle neće moći jer Estonian Airlines više ne postoji kao niti taj let, ali postoji mogućnost da idete preko Frankfurta. Prelazimo sada na četvrtu točku našeg dnevnog reda. Radi se o studiji o sredstvima dvaju, agencija Europske unije koje imaju vlastita sredstva. Studiju je izradio kabinet Deloitte, a a Ko e, znam to, sam dobio dobre informacije. S nama su gospodin Thierry Van Šubrok, kojem želim dobrodošlicu. Uz njega je tu i je Mathieu Sonnier, Holti i Lionel Koff. Znači, da sam to dobro isgovorio. Gospodo, imate riječ. as excuse me uh, we will give you 10 minutes to give you a short uh, uh, introduction on the conclusions of the study on the income of fully self ja ću 10 minuta vam govoriti o prihodima onih agencija koje se financiraju isključivo vlastitih sredstava. Govorit ću o studiji koje se odnosi na dvije europske agencije koje se u potpunosti samofinanciraju E, koje te dvije agencije imaju neke posebne karakteristike jer svi njihovi prihodi dolaze kroz naknada kojom naplaćuju usluge korisnicima. Prema tome ništa ne dolazi iz proračuna Europske unije i iz tog razloga te agencije ne moraju dobivati niti e, razrišnice. Govorit ću o naknadama tih dviju agencija jer se tu e, postavlja pitanje na koji način se e, može upravljati viškovima koje one eventualno mogu imati i to može biti e, pitanje vezano za razrješnicu. Najprije ću govoriti o samom određivanju visine naknada i pitanjima razrješnice prije svega prema temeljnim uredbama tih agencija visina njihovih naknada e, mora biti ona koja odgovara uravnoteženom proračunu. Dakle, prihodi i rashodi e, moraju biti ujednačeni. Međutim, nigdje se izrijekom ne kaže da oni ne bi smjeli imati bilo kakav višak u svom proračunu. Način na koji se sada određuje visina naknada e, je onaj koji se zasniva na postupku komitologije. U e, tome sudjeluje i e, upravni odbor agencija kao komisija i vijeće. Trenutno nema pravnih odredbi za ove temeljne propise kojim bi se govorilo što treba napraviti s viškovima za slučaj da ih bude. <clears throat> Što se može pojaviti kao pitanje? CPVO i NON su obje e, su dvije agencije koje su u posljednjih nekoliko godina <clears throat> prilično e, napunile e, blagajne 500 milijuna, odnosno 15 milijuna. Drugim riječima, oni imaju dovoljno sredstava da rade sljedećih 15 godina. CPVO e, može funkcionirati godinu dana na osnovi tih e, sredstava. <clears throat> E, možda se može komentirati da se ovdje nije poštivalo načelo da ne stvaraju višak, da ga nisu poštivali posljednjih nekoliko godina. S druge strane, kad se vidi kolika je visina naknada, i kako se one određuju. Tu su države članice te koje igraju glavnu ulogu u određivanju visina naknada za njihove usluge. Može se pojaviti opasnost da to nije uvijek u interesu Europe, već i u velikoj mjeri u interesu zemalja članica. Ne postoje nikakva jasna pravila o tome što se treba učiniti e, za slučaj do, dođe do vička te je zbog e, te činjenice nemoguće naći lako rješenje za sve ovo. Rekao bih sada nešto o mjerama i načelima koje se mogu primijeniti kako bi se ovoj e, situaciji doskočilo. Možda bi moglo doći do godišnje revizije e, funkcioniranja tih agencija, možda bi se mogao promijeniti način na koji se određuje visina naknade, dakle ne više e, u putem komitologije, već da to određuje komisija prema oblastima iz Lisabonskog ugovora. Moramo imati jasna pravila za određivanje e, visine naknada, a isto tako se treba pojasniti što se treba dogoditi za slučaj da do viškova dođe i na koji način treba e, visinu naknada zadržati na onoj razini koja omogućuje da u potpuno pokriju vlastite troškove. E, možda bi moglo doći auto, do mehanizma automatizma da kada se počnu stvarati rezerve da se onda automatski smanje naknade. E, možda bih se mogao osvrnuti i na e, upravne strukture tih e, agencija gdje bi bilo bolje da održavaju europske, a ne toliko nacionalne interese. Dakle, to je o visini naknada i o tome što raditi s rezervama. A sada kada govorim, bi govorio zapravo o razriješnici E, trenutno e, te dvije agencije nisu podležne davanje razrješnice, odnosno podnošenja računa Europskom parlamentu koji bi im dao razrješnicu. Na osnovi interinstitucionalnog sporazuma e, između parlamenta i vijeća moglo bi se naći rješenje za to, te bi <clears throat> agencije kada izvješćuju o radu E, morale e, imati više transparentnosti kada govore o visini naknava i e, proračunskim viškovima. Europski parlament i vijeće bi tu mogle intervenirati. Takav bi se postupak mogao uvesti i <clears throat> moralo bi se procijeniti je li to u redu ili nije, pa bi se na osnovu toga moglo odrediti što će se dalje raditi. Hvala i time završavam e, dakle moju kratku prezentaciju ključnih aspekata naše studije. Hvala vam lijepa. E, bili ste vrlo, vrlo jasni. E, sada se obraćam izvjestiteljici. Želite li vi možda intervenirati nakon toga Juta Hauke? Hvala lijepa. E, samo kratko, gospodine predsjedniče. Ova studija vrlo jasno pokazuje da se tu događaju stvari upravo u ovoj krizi koje zapravo ne želimo, jer e, ako želimo e, uravnoteženi proračun, dakle ne želimo ni minuse, ali niti viškove, onda se postavlja pitanje kako se zemlje članice sada postavljaju prema tome. I zato bi me sad zanimalo e, ako e, zapravo polazimo od pretpostavke da ovim previsokim nakladama zapravo otežavamo rad malim i srednjim poduzetnicima, E, povećavamo im troškove e, tako da oni ne mogu u potpunosti e, koristiti zapravo unutarnje naše jedinstveno tržište onda se pitam kako to možemo bolje strukturirati i koje zaključke možemo izvući iz ove studije i kakve će to efekte imati na druge agencije. To ne znači da želim sada srezati agencije nego pošto se tu radi o e, viškovima kako možemo što možemo izmijeniti gdje da počnemo ja sam e, ja se nadam da ćemo svi pročitati ovu studiju mislim da je važno da danas i odmah počnemo razmišljati o tome što, će, što želimo postići i kako da to postignemo mi kao europski parlament naravno moramo doprinijeti tome da se situacija popravi jer uravnoteženi proračun je nešto drugo od e, viškova odjednom u blaganama agencija. Mislim, osobito u ovoj krizi da je to važno reći. Eto, to bi bilo to za ove ovaj trenutak. Hvala lijepa. Merci, Angelika. Hvala, Angelika. Sada i Marije. Hvala lijepa ja meni također se čini da je ova studija e, od velike koristi to moram reći naravno i zato jer zapravo potvrđuje ono što mi već i onako tvrdimo a to je e, agencije naravno e, daju usluge poduzećima i obje ove agencije zapravo imaju pravo uzimati naknade od poduzeća, ali e, agencije moraju uzimati samo onoliko naknada e, da bi se mogle financirati, a ne više od toga, više od toga im ne treba. I ideja koja je rođena već 2010. u vijeću da agencije viškove onda e, vraćaju natrag administraciji zemalja članica, Dakle, već su počeli razmišljati o tome kako dijeliti te viškove, po mom mišljenju to neprihvatljivo, moramo to reći, jer ponavljam, agencije e, daju usluge poduzećima i ne smijemo sada imati jedno prikreveno oporezivanje kojim ćemo pak financirati opet administraciju zemalja članica. To zaista ne bi bilo u redu. I po mom mišljenju su prijedlozi koji, e, koje ova studija navodi kako se tu stvari mogu promijeniti da bi se možda e, e, mogao tu ugraditi jedan automatizam po kojem bi se naknade automatski dizale ako su nedovoljne ili e, spuštale ako se vidi da vode viškovima ili da se možda uvede jedna druga struktura za te naknade. Po tom mišljenju su to jako dobre ideje. E, osobito što se tiče malih i malog srednjeg poduzetništva, bez obzira da li se tu radi o agenciji za kemiju ili za medicinu u svakom slučaju e, možemo li imati recimo manje naknade za malo i srednje poduzetništvo ili možda oslobođenje od naknada u svakom slučaju tu bi trebalo napraviti jedan izračun tako da agencije e, mogu funkcionirati ali da nema tih viškova da nemamo odjednom na europskoj razini e, e, situaciju da sa nekakvim tim viškovima u agencijama se financira administracija u zemljama članicama. I zato još jednom iskreno hvala na ovoj studiji i na njezinim zaključcima. Hvala. Eh, Hvala sada Monika Ja u vezi s tim eh, želim potpuno podržati ovo što je rekla Juta Haug. Eh, ko je mogao doći uopće na ideju da postoji uopće mogućnost da se e, pomoću naknada na europskoj razini funkcioniraju državne uprave zemalja članica odnosno subvencionira to smatram vrlo velikom drskošću e, mi stvarno e, nećemo biti u ugodnoj situaciji ako uopće krenemo tim putem E, a osobito što se tiče malog i srednjeg poduzetništva e, naknade su zapravo prilično narasle i to predstavlja problem za ta poduzeća a u istom dahu smo i pred situacijom da agencije djelomično zapravo nemaju dovoljno osoblja da e, u adekvatnom vremenu e, obave svoj posao a sredstva koja imaju ne mogu koristiti dakle moram reći djelomično imam dojam da to jednostavno nije razumno to što se tu događa nego je prije bi se reklo e, emocionalno. E, e, ja više volim da ostanemo razumni i zato e, sam vrlo zahvalna na ovoj studiji. Po mom mišljenju moramo ne voditi računa o tome da naknade ne budu prevelike, potom da malo i srednje poduzetništvo ne mora previše plaćati i zatim da kad već postoje naknade da se onda sredstva mogu koristiti za plaćanje vlastitog osoblje E, tako da e, agencija e, ne mora e, biti u situaciji da ne može izvršavati posao raditi posao koji koji trebaju raditi kako bismo bili na globalnoj razini konkurentni mislim da E, ovo što o čemu danas raspravljamo zaista ima e, velike reperkusije i želim e, izričito podržati ovo što je rekla Juta Haug. Puno hvala. Da li još netko želi uzeti riječ? Čini se da ne želi. Možda vi želite komentirati to što je rečeno. Mislim da su komentari koje sam um, čuo zapravo u skladu s nekima od preporuka koji smo mi načinili u studiji, pa se nadam da će to pomoći da se stvari pomaknu. Hvala, da, radi se zaista o zanimljivoj studiji i kao što uh, su to rekli svi izvjestiteljica, to je čudna situacija u kojoj postoji viša s kojim se ne zna što um, učiniti. Vi ste napravili dakle analizu, a i e, preporuke koje će biti korisne našem odboru za proračun. Pa vas sada mogu e, osloboditi. Drugi kolege, predlažem da sada napravimo e, zapravo stanku možemo stati s našim e, radom. Predvidjeli smo glasovanje za danas poslije podne za 15 sati. Predložio bih vam da odmah krenemo na glasovanje. Međutim, budući da nemamo kvoruma, e, ne možemo sada glasati. Evo, stižu nam drugi posjetitelji, ali oni će sada svjedočiti ovdje prekidu rasprave. Radi se e, Rainer, su to također ljudi iz e, tvoje e, oko tebe. I think it, it's a, bus full of uh, visitors and. Uh, je salue les les visiteurs. Pozdravljam posjetitelje. Čujete li me? Na njemačkom. E, evo, posjetitelji iz Schleswig-Holsteina, što je Reimer Bege pozvao. Ja vas pozdravljam. Nažalost, dolazite u trenutku kada prekidamo s radom. Morali smo naravno nastaviti raditi s vama, ali završili smo s ovim što smo trebali napraviti ujutro. Radilo se o važnoj temi. Je se radi o raspravi za prijedlog proračuna za 2014. godinu, čemu on služi i koji su prioriteti tog proračuna. E, neki vaši e, Kolege su bili već ranije na našem sastanku pa su mogli slijediti, ali mi sada prekidamo rad, a u 15 sati ćemo nastaviti kada će početi glasanje. Čast nam je da ste došli u Europski parlament u posjetu. Žao nam je da niste mogli e, prisustovati pravoj raspravi odbora za proračun. Sada završamo, nastavljamo u 15 sati. Lavija je, Lavija